Gospodin Niedermayer, imate minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedavajuća i dobrodošli. Većinu svog radnog života ja sam radio u središnjoj banci, tako da je za mene ovo jako bitno, emocionalno. To je ujedno jako važna tema. Drago mi je da imamo e, sjadne e, guvernere poput e, Marija Dragija, mi moramo zadržati visoke standarde. Europska središnja banka se u zadnjih deset godina promijenila, pa se imenovanje imenovanja su se promijenila. Umjesto da gledamo vrhunske stručnjake iz akademskog svijeta ili financijske stručnjake, e, tražimo osobe koje nemaju tako snažna ekonomska e, znanja, već koji uz to imaju iskustvo iz financijskog sektora i snažnu političku karijeru. U tom smislu mislim da je Christine Lagarde sjajan izbor i ona ima moju punu podršku dobila je e, potporu i u odboru Ekon tijekom e, saslušanja koje se odvio prije par dana. E, međutim, ispred nas je sve jedno jedan veliki rizik. Čini se da velik broj ministara i političara drži da nekakva misteriozna, magična, monetarna politika nas može spasiti od očenički potrebnih ekonomskih reformi. Mislim da Christine Lagarde može naglasiti važnost drugih politika, ne samo moneporne. I nadam se da će ministri pozorno slušati. Hvala. Hvala. Gospodin Mavrides ima jednu minutu. Evo, tu sam. Hvala što ste mi dali riječ. Htio bih se usredotočiti na dvije stvari koje se odnose na konkurentnost i budućnost. Konkurentnost, nelojalnu konkurenciju zapravo. Ne radi se tu o tehničkim pitanjima, radi se o pitanjima kojima se može upravljati. Radi se o politici pojedinih država članica. E, sada imamo bankarsku uniju bez zaštite malih štediša. Imamo zajedničku kuću, ali ona nema zajednički krov. I to nije tehničko pitanje. E, države koje su najpogođenije financijskom krizom su prihvatile e, prva dva stupa e, unije kapitala uz ogromne troškove. Tražilo se ukidanje određenih praksi koje se intenzificiraju zbog e, bankarskih praksi. Zato inzistiramo da ESB igra energičnije i snažnije svoju ulogu. Hvala. gospođa Jon Kuhtan je sljedeća. Imate minutu i pol. Hvala. Dragi kolege, čudno i anticipirati buduću politiku SBA, a da njezina nova predsjednica, gospođa Lagardi e, Lagarde, još nije ni preuzela njezinu funkciju. To će se dogoditi za par tjedana i svi to znamo. Ako se potvrdi njezino imenovanje, ona e, mora sastaviti e, odbor guvernera. 26 njih i 19 E, guvernera iz e, eurozone. Znate da oni funkcioniraju kao kolegi. Podsjećam da tijekom njezina saslušanja u odboru Ekon je e, ocrtala u tri točke kako će obavljati svoju funkciju. Rekla je da treba poštovati zakone, da će se prilagoditi kontekstu pragmatično, dakle sadašnjem kontekstu će se vrlo prilagoditi i gospodin Ferber iz EPP-a kaže da treba uključiti e, i mlade da bi javnost bila bolje informirana. Ona je isto tako rekla da će se se prije svega usredotočiti na nošenje sa klimatskim rizicima, da će to biti prioritet e, e, SBA i da će progresivno smanje, smanjiti udio one, tvrtke koje onečišćuju. Dakle, to su izazovi E, kratkoročni za eurozonu kojima će se isto tako suočiti e, želi što niže kamate, što može biti zabrinjavajuće za štedište, ali to će isto tako građanima omogućiti da e, pozamljuju novac. To će omogućiti i poduzećima da investiraju i da otvaraju radna mjesta. Dragi kolege, budimo pozitivni i budimo oprezni, ali i hrabri, jer imamo prvi puta ženu koja ima takvo veliko iskustvo e, na čelu ESB-a i e, ona će se nositi s izazovima ESB-a u idućih nekoliko godina i borit će se za e, ekološke, ekonomske i socijalne interese naših građana i naših poduzeća. Hvala, dragi kolege. Samo bih htjela reći da treba podsjetiti na vrijeme, trebamo se isto ponašati prema svima e, u ovoj vječnici. Sljedeći gospodin Urtasun. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Brexit, trgovinski ratovi, e, Njemačka, ESB ne može nastaviti svojim konvencionalnim politikama Međutim, njezine politike trebaju se nastaviti, ali trebamo e, spriječiti negativne posljedice te politike. E, potrebne su makroekonomske politike da se spriječe špekulativni baloni. E, kolege su već govorile o tome da nam je potrebna fiskalna politika kako bismo bili sigurni da države članice mogu djelovati. Moramo govoriti o fiskalnoj politici, to smo čuli iz različitih izboro e, izvora, treba preispitati postojeća pravila. Stoga, molim vas, obratite nam se u tom smislu. E, na početku novog sastava komisije trebamo se time baviti. Gospodin Rinaldi ima jednu minutu. Hvala. Hvala. Samo bih htio jednu stvar istaknuti. U prošlosti cjelokupna monetarna politika SBA zapravo nije postojala i to iz jednog jednostavnog razloga, a to je da imamo norme koje se odnose na likvidnost e, kojih se trebamo držati. Europa se mora nositi s time čak i e, tijekom kvantitativnog popuštanja. Mislim da nismo riješili pitanja s kojima se suočavamo, s problemima koje su rezultat negativnih ili niskih kamatnih stopa. Mislim da gospođa Lagarde, nije odgovorila adekvatno na neka pitanja i zahtjeve koje smo uputili u tom kontekstu. Postoje neka poduzeća širom Europe koja se suočavaju s problemima zbog toga i zbog toga ćemo mi glasovati protiv. Hvala, gospodin eh, Van Overtveld, imate minutu i pol. Hvala, gospođo predsjedavajuća, dragi kolege, gospođo Gospođa Lagarde će preuzeti SB i treba, mi imamo određene kritične e, stavove prema tome. Dva, dva člana kolegija Dragevog su glasovala protiv njega. To je mm, situacija bez presedana. Još uvijek nismo riješili ni stvari vezane uz euro. Bankarska unija i unija e, tržišta kapitala još nisu dovršene. I treće, i možda najvažnije, ESB i gospođa Lagarde moraju shvatiti da je potrebno više objašnjenja, objašnjavanja negativnih posljedica e, politik koje se vode već godinama i koje su još pojačane, bar mi tako najavljeno prošli četvrtak, e, povećava se rizik financijske nestabilnosti ako se nastavi s tom politikom. Isto tako mirovinski e, fondovi i poduzeća sve teže e, ispunjavaju svoje obveze s ovom politikom još jedna negativna posljedica odnosi se na napad na štednju malih građana, a osim toga e, tu stoje i pojava e, poduzeća zombija i e, loša raspodjela kapitala koja je povezana s time. Hvala, gospodin Gužmave, sljedeći. Parlamento prepara-se para dar um parecer para que se coloque na posição mais... Odbor je pripremio E, pozitivno mišljenje za imenovanje na funkciju koja definira ekonomsku i monetarnu politiku. Zapravo se time potvrđuje politika šoka, e, politika štednje koja ima grozne socijalne posljedice, a to vrijedi i za e, ekonomsku i proračunsku politiku koje su se pokazale kontraproduktivnima. Mnogi su kritizirali tu politiku, ali su spremni eh, okrenuti stranicu zbog eh, nekih simpatičnih objava u novinama. Radi se zapravo o okretanju leđa i zatvaranju očima pred eh, mediokritetom. i radi se o nastavku postojeće monetarne politike, ali očekuje se ekonomska E, kriza, a tu će biti potreban javni sektor e, da bi se s tom krizom suočili. Ispričavam se, čekala sam e, kraj prijevoda. Sljedeći je gospodin Gion Hvala gospođo predsjedavajuća. Kao ekonomist iz Mađarske Gospodin e, Fantaluši je rekao da jedinstvena valuta ne može biti uspješna bez e, e, fiskalne unije koja ima zajedničku politiku plaća, radne snage i socijalnu politiku. 20 godina nakon osnutka eurozone vidimo veliku migraciju E, radne snage s periferije prema centru, visoku imamo visoku nezaposlenost mladih i tako dalje. Ako Europska unija i ESB ne riješe strukturne razlike, E, socijalni problemi će dovesti do sve veće zaduženosti država i uz sve veću nestabilnost e, eura, a e, mjere štednje će dovesti do euroskepticizma i oslabljenja europske suradnje. Stoga bih ja da se u ovo izvješće stave određene reference na to kako će SB se nositi s tim rizikom socijalne katastrofe i koje su političke preporuke da se smanji razlika u plaćama između periferije i zemalja u središnjoj središtu Europe između starih i novih država članica. Hvala, gospodin Karas, imate minutu i pol. Gospođo predsjedajuća, podpredsjedniče, dame i gospodo. Mnogi od nas se u se u ovim svim razgovorima sa Christine Lagarde proteklih godina, ali i u ovom najnovijem našem saslušanju pred ekonom, smo se mogli saživjeti s njom i došli smo do zaključka da ona prava osoba na pravom mjestu u pravom trenutku. Nama treba e, čelni čovjek Europske središnje banke koji će imati daleko sežnu viziju, mirnu ruku, puno povjerenja u život, koji će biti u stanju prihvatiti globalnu odgovornost, spreman na komunikaciju, koji će obrazložiti na jedan jasan, razuman način sve svoje odluke, koji će biti odgovoran vjerodostojan, odlučan. I mislim da takav jedan general manager drugog najveće valute na svijetu, naše zajedničke evropske valute, takvog čovjeka trebamo. A danas smo već rekli, nemojmo se situaciju previše olakšavati. Jer vidite, za uspješnu, uspješna monetarna politika može recimo na Uniji kapitala, u zajedničkoj gospodarskoj politici, zajedničkoj proračunskoj politici i zajedničku strukturnu politiku ne može nadoknaditi ni nadomjestiti. Prema tome ne mislimo sada da je to jednostavno da s jedne strane kritiziramo niske kamate, a s druge strane ne provodimo naše reforme koje smo morali. Prema tome, ona je dobra osoba na pravo mjesto, ali mi moramo svoju zadaću. Hvala, gospođa Laluk. Draga predsjednice, e, dragi kolege, ovo je moj prvi e, mandat kao zastupnice i malo sam stvarno zatečena što gospođa Lagard nije došla nas saslušati, jer ovaj, ova rasprava ide tako da samo mi dakle, govorimo. Gospođa e, Lagard je bila vrlo uvjerljiva tijekom saslušanja, međutim ali treba reći sljedeće. Ako želimo velikodušnu monetarnu politiku, ona ne smije hraniti špekulacije i e, treba hraniti, odnosno podržavati e, zelene projekte da bi se spriječila kriza. Tu nemamo dovoljno jamstava. Drugo, kad je riječ o upravljanju krizom, mi ćemo sasvim sigurno se suočiti s financijskom i bankarskom krizom, a u tom smislu gospođa Lagarde nije baš briljirala kad je riječ e, bila o grčkoj krizi, i čini mi se da nemamo dovoljno jamstava o tome kako će ona spriječiti krizu i kako će e, zapravo upravljati tom situacijom. Hvala. Gospodin Hvala. Gospodin Pišlaro. Hvala. Govorit ću rumunjskim jezikom. Izbor e, predsjednice ESB-a ne znači samo promjenu osobe, već i mogućnost da imamo novi program na razini Europske unije. Tu trebaju biti uključene tri stvari. Prvo, monetarni i financijski sustav koji je transparentan i koji mora dovesti do većeg povjerenja građana u sustav. Sustav koji ne tolerira korupciju i pranje novca. Sustav koji može ponuditi novu viziju kad je riječ o novim temama na dnevnom redu popit digitalizacije i zaštite okoliša, nadalje trebamo konkretan <clears throat> akcijski plan kako bismo mogli na pravi način financirati mala i srednja poduzeća jer znamo da je danas u većini država članica e, većina poduzetnika obeshrabrena e, Dakle, u državama koje nisu sada e, u eurozoni trebamo e, politike konvergencije. U Rumunjskoj, na primjer, podrška potrebnim reformama treba e, biti provedena i to nam treba od gospođe Lagarde. jednu minutu, gospodin Jake Lunas. Hvala, uvaženi kolega već desetljećima imamo destabilizirajuće učinke u gospodarstvu, a tu je uključena i monetarna politika rizika. Bojim se da gospođa Legard u potpunosti ne shvaća sve implikacije e, neobuzdano e, posuđivanje e, kamatne stope, posuđivanje u švicarskim francima, sve je to pridonijelo globalnoj krizi. Neki od rizika koji se pojavljuju sam već spomenuo, ali ja bih htio spomenuti spomenuti nove rizike, e, osobito kriptovalute koje uopće nisu valute. Nisam siguran da gospođa Lagarde razumije sve te rizike na pomolu. Ja joj želim sve najbolje. Mislim da će imati puno posla, da treba puno poraditi sa SB-u i drugim institucijama, osobito s parlamentom, da se spriječi globalna kriza i da se zaštite naši građani. Hvala. Hvala. gospodin Bek ima dvije minute. Štovana gospođo predsjedajuća, danas bi plenarni sastav Europskog parlamenta trebao odabrati Kristin Lagarde za predsjednicu Europske središnje banke. U odboru Ekon je prije dva tjedna otvoreno rekla da je SB od 2010. redovno kršio evropske ugovore. A i u buduće, tako je rekla, možemo očekivati u različite takve transgresije u javnom interesu. To samo po sebi je već učinilo Kristin e, Lagarde najiskrenijom političarkom zapadno od Praga. Njen prethodnik Dragija Veli otisnuo je više novaca i sa velikom radošću prekršio više evropskih zakona nego bilo tko bilo gdje drugdje. A unatoč tome Evropska unija polakše rasla od ukupnog razvijenog svijeta bez Japana, a eurozona raste još sporije od ostatka Evropske unije. E, Njemačka središnja banka procjenjuje da je Dragijev oteo njemačkim štedišama najmanje 648 milijardi eura a zato što e, je to ostavilo ljude bez njihovog teško zarađenog novca, a samo obogatilo Dragijeve kronije, njegove kolege i kompanjone, Drag je još jedan puta prošlog tjedna propisao dvostruku dozu iste medicine za Evropsku uniju. Euro kao valuta se od 2010. leži na odjelu intenzivne njege a da je sad već postao ovisan o morfiju nikog živog ne smeta zato što pacijenti s tog odjela ne odlaze dok im ne dođe konačni trenutak i eksitus. Gospođa Lagard, vaša otvorenost i iskrenost i vama na čast, ali zapravo nije uopće nije u interesu, javnom interesu vaše najava budućih kršenja europskih propisa. Jer u Europska središnja banka socijalizira troškove neodgovornih politika i jedne privatne pohlepe. Euro nije javno dobro, a Europska središnja e, banka nije njegov financijski rob. A sada jednu minutu ima zastupnike Jurica. Puno hvala, a gospođo predsjedateljica liberalna monetarna politika demotivira vlade kada je potrebno provesti reforme kad imamo visoku razinu e, pomaganja e, prijateljima i poslovnim vezama e, to nije dobro dakle moramo imati hrabrosti da ispravimo te nedostatke potreban je netko ko će obaviti razinu na e, mikroekonomskoj razini. Ne možemo se osloniti na monetarnu politiku. E, monetarna politika ima negativne posljedice, ona podriva štednju, e, pojavljuju se zombi poduzeća i zombi projekti i samo kad dođu teška vremena shvatit ćemo koliko je to bilo opasno. ESB e, bi trebala biti transparentnija, trebala bi e, razotkrivati više informacija Europskom revizorskom sudu e, kako bi neovisne institucije mogle provesti potrebnu analizu. Ono što mene brine je da promjenom vodstva SB neće promijeniti svoje ponašanje. Hvala gospodin Pedičini. Hvala. Pokušali smo naći razloge da podržimo imenovanje gospođe Lagarde, ali nažalost nismo u tome uspjeli. E, gospođa Lagarde je suodgovorna za sve politike koje su povećale javni dug u Europskoj uniji samo da bi spasila privatne francuske i njemačke banke. E, također smo vidjeli osim porasta javnog e, duga i da se opravdavaju politike e, štednje. E, rezale su se e, plaće, usluge, mirovine. Došlo je do velike redistribucije u kojoj su se bogati još više obogatili, a siromašni još više osiromašili. Sada smo shvatili da je to bilo pogrešno, ali je kasno nemamo povjerenja u gospođu Lagarda. Prvo ćemo čekati da vidimo promjene, onda možemo o tome razgovarati. Jednu minutu gospodin Garcia Margalo. Molim vas mikrofon. Ispričavam se, samo trenutak, niste upalili mikrofon. Je li u redu sada? U redu. Hvala, gospođo predsjedateljice. Uvjeren sam da izborom gospođe Lagarde odabrali smo pravu osobu. Ona je najprikladnija u današnjem tržišnom kontekstu. Uvjeren sam i zadovoljan što se čini da nam predstoji nova kriza. Nadam se da ta kriza neće nalikovati onoj prošloj. To će biti kriza e, ponude. Amerika, Brexit, Kina i Iran su krivi za to doživjet ćemo e, prekid u lancu proizvodnje i svjedočit ćemo opadanju globalnog bogatstva. E, kratkoročno monetarna politika koju su predložili Dragi i Lagard je nešto što podržavaju veće države poput Njemačke. U budućnosti će biti potrebne strukturne reforme i naš parlament će to podržati. Hvala. Gospodin Šuster minutu. Politika Europske središnje banke je sve kritiziranija. Negativne kamate čak i za male depozite i slične stvari. Da li ova nova politika može ispuniti ciljeve koje ima ESB ili su još veće katastrofe na pomolu. To je ono što naše građane okupira. Gospođa Lagarde je najavila da će nastaviti voditi politiku niskih kamata Europske središnje banke. Osobno sam uvjeren da je to dobro tako, jer e, kamatna politika bi s obzirom na trenutnu konjunkturu gospodarstva uništila gospodarstvo do kraja i otjerala ga u recesiju. A i to je isto tako Lagarde naglasila sama Europska središnja banka ne može uspjeti trajno podržati konjunkturu i očuvati i zajamčiti vrijednost novca i sigurnost novca. Potrebna je ekspanzivna financijska i proračunska politika, a upravo tu se proziva Njemačka, jer Njemačko insistiranje na crnoj nuli u nacionalnom proračunu je krivo. Nama treba jasne investicije i da bi konjunkturu opet zaklutali i potaknuli, ali i da bi se nosili sa klimatskim i ostalim izazovima. Hvala, jednu minutu, gospodin Eroglu. Živimo u eurozoni u jednoj fazi kamata koje su niže od inflacija. Usred bankovne i gospodarske krize prije deset godina su bile i, umjer, i primjerene snižavanje kamata na 2%. Međutim, sad smo došli u negativnu fazu da imamo maksimum 0,5% ili čak manje ili negativne. Ali neke zemlje članice ne koriste tu povijesnu priliku. I zato bih želio ukazati Evropske središnjoj banci na opasnosti koje imamo u vezi s tim. Naime, da zemlje članice ne mogu dovesti pod kontrolu vlastite proračune, kao i da oni koji mali štediše i moje generacije, ali još tri generacije unaprijed neće moći kroz štednju osigurati svoju starost. Treća opasnost je da ponovno upadnemo u gospodarske krize. To se primjerice odnosi odnosilo i na protekle krize u SAD-u, Grčkoj, Irskoj, Španjolskoj, koje su bile uvijek vezane sa negativnu kamatnu politiku. Stoga bih e, zaista rekao Europskoj središnjoj banci, budite hrabri, razgovarajte sa zemljama članicama i odmaknite se od strogog kursa kojeg je vodio e, gospodin Drage, niskih kamata. Hvala, a sada dvije minute gospodinu Bardella. Hvala. Gospođa Lagarde je rekla da će ESB postati transparentnija i pristupačnija građanima. Rekla je da je uloga ESB-a da je građani razumiju, a ne samo tržišta. E, to je jako lijepo rečeno, s obzirom da se bori za potpuno slobodnu trgovinu. E, bilo je, ona je znala što treba reći pred predstavni, izabranim predstavnicima e, građana E, predsjedništvo e, gospođe Lagarde loše ipak počinje i e, nikad nije zapravo u Francuskoj dobila potporu svog elektorata. ona je bila uključena u rad velikog, velike američke firme i predsjedavala je MMF-om. E, in, ne radi se o interesu građana, već svjetske elite koju gospođa Lagarde brani. Lijepo je govoriti o e, klimatskim e, promjenama kao prioritetu ESB-a, a to je to je vezano i s trgovinsku politiku Europske unije. Sve veći broj europljena shvaćaju manj, koje su manjkavosti jedinstvene valute. Eh, eurozona ima najmanju stopu rasta u svijetu, a SB je jedina središnja banka u svijetu koja se bori protiv inflacije i to je ekskluzivna obsesija. Eh, treba se boriti eh, protiv nezaposlenosti i razvijati sektore budućnosti imamo ključna demokratska pitanja koja bi htjeli postaviti gospođi Lagarde i žao nam je što nije došla i tako pokazala prijezir prema europskim građanima koje mi predstavljamo. Gospodin Sinčić ima jednu minutu. Hvala vam. Mi danas razgovaramo ovdje o financijskom establishmentu Europe,

Madam Gospođa Georgi, jednu minutu. Hvala. Mađarska još uvijek nije u eurozoni, planiramo ući u eurozonu, ali e, znajući iz iskustva moramo se dobro pripremiti. E, zahvaljujući strukturnim reformama Mađarska ima najveći rast u Europskoj uniji, to je e, četiri puta više od prosjeka u Europi, a dobrobiti se sada osjećaju i među građanima, rastu im plaće. Pozivamo ESB da vodi monetarne politike koje uzimaju u obzir i države eurozone i one izvan nje. E, ne bi se ništa događati unutar eurozone što će biti na štetu onih koji su izvan. E, na primjer, e, E, riječ je o proračunu. Nova predsjednica mora uzeti u obzir da e, se on ne treba e, provoditi na štetu resursa zemalja koje nisu u eurozoni i nemojmo otežavati stvar zemljama koje se žele pridružiti Europskoj uniji. Hvala. Gospodin Belka ima jednu minutu predsjednica ESB-a e e, je također i čuvarica eura. E, euro je uz zajedničko tržište najvažnija tekovina koju je stvorila Europska unija. To nije samo obveza i nije samo nešto što vodi politiku, već je druga po globalna valuta, e, to je privilegija. Ne moramo se brinuti za likvidnost e, u vremenima e, krize. Dakle, postoji niz dobrobiti. Na to moramo podsjetiti one koji izrađuju politike i o tome moramo govoriti svima. Sigurno se komunikacijske vještine gospođe gar mogu iskoristiti i u zemljama koje nisu u državi eura kao što je Poljska. Ja ju u potpunosti podržavam. Gospodin Hajder, jedna minuta. Hvala lijepo. Bilanca politike SBA i Marija Draga je grozna. Vlade i špekulanti su dobivali najjeftiniji mogući novac. Ni cijene nekretnina su na rekordno niskom. novci na malih štedišta ništa više ne vrijede, a svi se oni boje čak još i negativnih e, kamata kako bi bili, kažemo, kažnjeni za sve što su učinili. I sad šta se događa između gospodina državni dug Makrona i gospođa štednje Markol? Ona je rekla daj meni komisiju, ti ćeš dobiti Evropsku središnju banku. I tako su oni se prljavo dogovorili. Nakon tog prljavog dogovora možemo se spremiti na idućih 5 8 godina opet na teret evropskih građana. E, Vladić ništa ne vrede, države gube, ljudi plaćaju, ljudi stradavaju. Izravne negativne kamate za štediše nisu isključene, kao što je Lagard rekla i mislim da je to opasna prijetnja. A ako onda nemate više gotovine koje možete sakriti, onda će ipak doći još onih 10% e, razlašćivanja e, svih onih koji nešto imaju, koje je lagar tražila još dok je bila i na čelu MMF-a i drugdje. Meni je već sada zlo od toga. Na minutu gospodin Hristos. Hvala lijepo. Mi podržavamo gospođu Lagarde, njenu kandidaturu i očekujemo da će ona i grčko gospodarstvo podržati i pomoći. Ono što je rekla pred nama u odboru Ekon o smanjenju primarnih e, viškova e, grčke privrede, to je sve zvučalo jako pozitivno jer mislim da će na taj način E, zapravo naše gospodarstvo malo potaknuti na novu i bolju konjunkturu. I mislim da je NDA iz SS a da je i on jako za to iz jedinstvenog nadzornog mehanizma, naime. I mi računamo na to kako bismo ozdravili e, grčke banke koje su zapravo u krizi. Gospođa Lagarde, kao što je već najavila, mogla bi jako puno učiniti za grčko gospodarstvo Treće što očekujemo je da u onom programu QE i nas prime. Nažalost, to nismo uspjeli. Prije, dokad je ta uveo i inicirao gospodin Drage, tada su grčke obveznice, državne obveznice trebale biti bolje evaluirane, ali nisu, a sad ćemo to pokušati. Mislimo da je to pozitivno kao i ovaj izbor Kristin Lagarde na čelo Europske središnje banke. Gospodin Silva Pereira, izvolite, imate riječ, mikrofon. Hvala lijepa. E e Moje, dakle, gospođa e, Lagarde ima potrebno iskustvo za ovu funkciju. E, Socijalisti će e, braniti, će glasati za nju, zato što slijedi politiku Marija Dragija. I mislimo da je potrebno zato što će spasiti e, građane u slučaju monetarne krize, iako se ne radi nužno o konvencionalnoj politici. Isto tako potrebno je više rasta. I treće, e, potrebno je da bude saveznik parlamenta. E, potrebno snažiti ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji kako bi postala demokratičnija. I zato tražimo od gospođe Lagarde da E, postoje te tri stvari i glasat ćemo za nju. Zastupnik Fitzgerald. E, dakle, ja podržavam apsolutno nominaciju Lagarde na čelo Europske središnje banke. Slažem se da fiskalna politika treba potaknuti rasti pa na evropskoj razini. Ako tome ne uspije, e, ako se ne uspije, lagatije je pred nemogućim zadatkom. Jer vidite, izazov da je veliki da se održi rast i stvore nova radna mjesta. Međutim, mi znamo da način na koji donosi Europska središnja banka donosi odluke trebaju biti puno transparentniji. Mi smatramo da zatim treba izbjeći sve sustavne rizike za banke. I velike banke imaju velike interese, recimo, naravno i u malim i srednjim poduzećima. Prema tome treba naći načina kako će ih se lakše e, financirati. A s jedne strane mislimo da su loša regulacija jer mislimo da zakoni su napravljeni svi za banke i propisi uniformirani bez obzira bile velike ili male regionalne banke u pitanju. Mislimo da je to jedan problem. A sada i, molim, želim se ispričati vama kolega Fitzgerald, vi sad imate riječ tek na gospođo Fitzgerald na jednu minutu. Hvala lijepo. Ja bih e, prvo željela pozdraviti imenovanje Christine Lagarde na čelo SSB-a. Dakle, sad s njeno imenovanje imat ćemo predsjednice dvije najvažnijih institucija, institucija u Europskoj komisije i Europske središnje banke. To je veliki doprinos e, jednoj rodnoj ravnoteži, ali isto tako je veliki doprinos stabilnosti politika na tom području. Madame Lagarde je nedavno vrlo važne stvari rekla. Rekla je da će se Središnja banka pojačati svoju komunikaciju i stati pred ljude i objasniti im što radi. Ne samo e, da će to objašnjavati vladama ili parlamentu. Što znači ta kontakt sa građanima i jer će biti vrlo bitan jer povjerenje građana Europske unije u Europsku središnju banku je palo ispod 58%. Kao što znamo, nakon svih onih kriza u Irskoj je naše stanovništvo za vrijeme krize prošlo jako teška vremena i mi znamo da su, imaju prosječne stope dvostruko većeg zaduženja, pogotovo hipotekarnih kredita nego ostaci Europskoj uniji i Eurozoni ali mi znamo i koji su izazovi Brexita pred nama i stoga bi želili posebno izraziti našu zahvalnost gospođi Lagarde za njenu izravnu pomoć i podršku Irskoj tijekom financijske krize. Hvala na minutu i pol gospođa De Lange. Hvala lijepo. Mislim da su ova različita stajališta ovoj našoj raspravi ukazuju na dvije stvari. Prvo da je to ogroman izazov pred kojim se nalazi Kristin Lagarde. Ako je Iko u stanju tu zadaću odraditi, onda je to ona. 19 zemalja članica u eurozoni i zatim ostatak članica koje su u Europskoj uniji, to treba sve objediniti, a znamo da su sve različite. A zatim mora naći europska rješenja za to. I onda još jedna bitna stvar – mi smo se s pravom odlučili za neovisnu Europsku središnju banku koja nije vezana niti upravljana izravno diktirana od politike. I to je upravo ono, to su oni nus efekti politike Europske središnje banke. Oni se izravno odražavaju na ljude, na ljude koji su radili, štedili za stare, štedili za djecu. Kristina Lagarde je u svom saslušanju pred Ekonom rekla da će i tu te nus efekte politike zadržati u vidu. A gospodin Dragi, mi znamo šta je radio, pogotovo njegov odnos prema mirovinskim fondovima. Mi dakle, to je moja glavna stvar u ovoj mi moramo zadržati na oko i te posljedice po mirovinske fondove njipom i politike monetarne i fiskalne koju provodi Europska središnja banka. Jer vidite koje mogu biti posljedice ako ne radimo pravilno. Zar mi želimo sve naše buduće generacije sa sve većim dugovima opteretiti ili želimo nešto priuštiti ljudima i omogućiti im da ovi ljudi koji teško rade i štede imaju nešto u penziji. Hvala lijepo. Prelazimo na postupak HTI, slobodnog javljanja i podsjećam na ovaj elektronički način javljanja novi i ja ću sedam sam govornika dobila, podsjećam koristite novi sustav. Gospodin Van Dalen. gospođa predsjedeća, hvala lijepo. Koja će monetarnu, koju će monetarnu politiku nova predsjednica Europske središnje banke zastupati vodi? Prije sedam godina je dat veliki doprinos da se, kojim se zaustavila financijska kriza. Međutim, sada oni nastavljaju vodi dalje tu kriznu politiku. To je šteta 2600 milijardi eura. Koriste se sada i uporabit će se za vrlo riskantne državne obveznice. Ta politika će se sada još i intenzivirati kako je najavljena ima dovoljno jeftinog novaca po kamatama od skoro 0% i oni koji dobivaju penziju ne znam kako će danas živjeti. Štednja je postala potpuno besmislena. A za one zemlje koje nisu provele reforme još tim teže, a ne provode ih. Nizozemski banka, guverner Središnje banke Van Klot je zajedno sa kolegama rekao da trebamo prestati sa ovakvom politikom i da Christine Lagarde treba to prekinuti. Hvala lijepo, zatvorili smo E, popis e, slobodnog javljanja za riječ još dva dodatka. Prema tome, e, riječ ima Markus Kres. Gospodine Kres, izvolite. Hvala, predsjedajuća. Za razliku od stajališta nekih zastupnika u ovom parlamentu, mi smatramo da je jako krajnje važan što je gospođa lakarce se obvezala da će zadržati trenutnu monetarnu politiku Europske središnje banke, posebno one netradicionalne instrumente koji su usvojeni proteklih godina i čak one od prošlog tjedna. Ta politika je spasila euro i mi se ne možemo priuštiti do vraćanja na ona vremena avanturizma i nesigurnosti. Mi podržavamo dakle nominaciju Christine Lagarde, ali se pitamo da li su oni sokoli i ovom u različitim klubovima i to pogotovo među pučanima su upravo one. Nama treba aktivna monetarna politika, one vrste koje smo imali prije 2014. Međutim, kao kandidat za predsjednik, kako što je rekla kandidatkinja Lagarde, vrijeme je i da fiskalna politika učini svoje. Zemlje sa vrlo jakim makroekonomskim viškom moraju učiniti više u fazi stagnacije europske ekonomije. Međutim, dugoročno gledano treba više učiniti. Moramo završiti brzo bankovnu uniju. Jedna minuta je samo za slobodno javljanje i za riječ. Sada gospodin Jorkin. Prostite, mikrofon nije dobro funkcionirao. Dakle, štovane dame i gospoda, što se tiče načela, mislimo da bi odgovorni političari trebali prestati sa e, kritiziranjem eura u javnosti, jer e, euro je još uvijek jako dobar u ovom globalnom svijetu i nema alternative. Gospođa Lagarde, načelo europske središnje politike tu mogu reći samo da, ali ako se ne bude nastavila Drageva politika kakva je do sada bila, dakle neograničena potrošnja u našem društvu stvara nove e, mjehure od sapunice koji ti novi mjehuri će na kraju pasti na teret našim dolazećim generacijama koje će te dugove otplaćivati i otplaćivati. Prema tome, gospođa Lagard, mi tu trebala iskoristiti naše šanse da sa ovim novim vodstvom da nove impulse evropskoj središnjoj banci promijeni dosadašnju takvu politiku dragevo te ponovno ojača štediše, a ne dužnike. I da tu nađemo jedan adekvatan balans diljem Europe. Hvala, gospodin Freva, na minutu. Hvala lijepo. Hvala, gospodin, gospođo predsjedavajuća. Dakle, trojka je došla u Irsku i u Portugal. Gospođa Lagarde, e, koja je predstavljala e, e, MMF, je branila mjere štednje. Rezultati su bili jako loši po gospodarstvo i društvo, odnosno socijalno. Gospođa Lagarde se ispričala, rekla da je pogriješila. Ona isto tako kaže da Portugal treba zadržati svoju proračunsku politiku, dakle ne smije popustiti u proračunskoj politici. A e, sada i desni i lijevi, e, čak i zeleni podržavaju ovu kandidaturu. E, Najavlja se kriza eura i čini se da su tu ljudi koji žele primijeniti iste instrumente i smanjiti nepravednu vrijednost. Žao mi, ali znate da je jedna minuta u slobodnom javljanju za riječ. Pokušavam kolege biti... Pokušavam biti fair prema svima, dakle jedna minuta. A gospodin Bagović me sigurno neće iznevjeriti. Euro je vrlo jaka valuta koju koristi 330 milijuna evropljana u 19 država. To je valuta koja pokriva 16,5% globalnog BDP-a i 30% globalne trgovine. Dodatno uz jaki euro treba nam i strukturne reforme u državama koje će osigurati stabilnu ekonomsku i monetarnu politiku te dati više sigurnosti ljudima koji žive u tim zemljama. Trebaju nam solidni bankarski sustavi koji neće patiti zbog loših kredita kao što smo to to vidjeli za vrijeme krize. Europska središnja banka je već dokazala svoju ulogu recimo u Grčkoj i Irskoj gdje je riješila bankovnu krizu i financijsku krizu i siguran sam da će to i u budućnosti nastaviti raditi čak i ako dođe nova kriza. Gospođa Lagarde dobiva moj glas, ona je iskusna političarka koja ima jako puno iskustva, ima moj glas. Hvala gospodin Bergqvist. Hvala lijepo. Europa je pred, se nalazi pred velikim gospodarskim izazovima a istodobno vidimo i da monetarna politika ima svoje granice. I moramo razmisliti da se ne nađemo u američkoj situaciji pa da kažemo kao Trump, Fed, Fed naš i federalne rezerve, ako propadnu onda ćemo i mi svi morat kao cijela zemlja za to garantirati i propast. Dakle, mislimo da možda program Europske središnje banke do sada i nije bio onako dobar kako smo mi to možda priželjkivali, ali vidjeli smo da ni drugi nisu bili bolji i da su imali još manje zapravo pozitivnih posljedica, kao što je već rekao i Keynes. Zato mi trebali naravno raspravljati dalje o tome. Moramo razmisliti kako ćemo bolje koordinirati, upravljati financijskom politikom i bolje koristiti. Naravno, kod monetarne politike ne trebamo biti prekonzervativni, jer u fazi niske konjunkture gospodarstva moramo misliti na financijsku politiku koja je vezana uz jednu liberalnu monetarnu politiku što je dobro za čitavu Europu. Klimatska pitanja, migracijska pitanja i sve ostalo, sve to zahtjeva više suradnje, a ne manje kao što smo mislili. Hvala gospođo predsjedavajuća. Htio bih reći da je mom klubu žao što je gospođa Lagarde, odlučila ne doći na ovu raspravu u parlament. To je možda njezina navika iz razdoblja kad je predsjedala MMF-om, ali ovdje ESB mora biti prisutan i treba osnažiti demokratsku odgovornost. Nije moguće da glasujemo za gospođu Lagarde kao predsjednicu ne možemo biti za zato što smo protiv um, rješenja koja predlaže um, i protiv smo onih rješenja koje je ponudila za Grčku koja je dovela do uh, ogromne nezaposlenosti u toj zemlji. Želimo pozitivnu uh, politiku, ali došao je trenutak da države članice provedu jednu e, ekspanzionističku monetarnu politiku. Gospodin Polčak je sljedeći, imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Podupirem imenovanje gospođe Lagarde na čelo SBA jer je iskusna političarka ključno za mene je da podupire dovršetak monetarne unije Isto tako mi se sviđa što je i željela objasniti, što želi objasniti monetarnu politiku građanima, jer mislim da ljudi trebaju biti upoznati s našim politikama. Češka nije u eurozoni, ali e, mislimo da je to stabilna i vrijedna valuta i čuli smo u raspravi da e, fiskalna politika treba podupirati rast, ali s druge strane potrebna nam je stabilnost sustava u, u prošlosti je ESB koristio nekonvencionalne mjere, ali svejedno je stabilnost zadržana. Nadamo se da će to se i s time nastaviti e, kada će gospođa Lagarde biti na čelu. Hvala gospođa Grapini je sljedeća. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, povjereniče, dragi kolege, naravno SB je važan za gospodarski razvoj i stabilnost e, valute. Gospođa Lagarde ima potrebno obrazovanje i pokazala je očite kompetencije za ovu funkciju. Ja i neki od nas su kritizirali SB zbog e, politike koju su provodili u određenoj fazi. Slažem se da gospođa Lagarce sada mora suočiti s novim izazovima. Moja zemlja nije u eurozoni, ali svejedno je druga po gospodarskom rastu u Uniji. Istina je da je moguća ekonomska kriza u budućnosti. Ne smijemo Europu dijeliti na eurozonu i one, koje, one članice koje nisu u eurozoni. Treba podržavati najmanje mala i srednja poduzeća i potrebne su nam politike koje neće dovesti do negativnih e, kamatnih stopa za koje je rekla da će podržati. Hvala, povjereniče Dombrovskis. Kao što vidite, kolege e, su ušle kako bi, e, kako bi glasovale, tako da će vas svi moći čuti. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi e, zastupnici, kao što znate, komisija nije uključena u postupak imenovanja predsjednika Europske središnje banke. Međutim, snažno smo zainteresirani za taj proces i sa zanimanjem slušamo vaše stavove o tome. Drago nam je da je vijeće e, imenovalo osobu koja ima sve relevantne kvalitete za ovu funkciju. Također e, pozdravljamo činjenicu da je ta osoba žena. Povjereniče, e, ispričavam se, ali ovo je manjak poštovanja. Molim kolege koji su upravo ušle u vijećnicu, molim vas da tiho E, sjednite na svoja mjesta, a povjereniče možete li govoriti, molim vas, približiti se mikrofonu da vas bolje čujemo i krenite, molim vas, iz početka. Hvala, gospođo e, predsjednice. E, predsjednica SB-a ima dosta težak zadatak, kratkoročno i dugoročno u slučaju potrebne e, intervencije SBA kako bi se preokrenula e, usporena gospodarska e, aktivnost. Čuli smo od gospođe Lagarde da je potrebno um, razmisliti o tome kako pružiti bolju potporu strukturnim potporama i fiskalnoj politici. Također se slažemo s njome. Ispričavam se, ispričavam se gospodine povjereniče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 doista vas lijepo molim da budete disciplinirani. Iako nisam u britanskom e, donjem domu i neću vikati red, red, ali lijepo vas molim da uđete i zauzmete svoja mjesta tiho kako bismo mogli čuti gospodina povjerenika. Nećemo nastaviti s radom ukoliko ne bude tišina u vječnici. Molim tišinu. Hvala vam lijepa. E, ispričavam se, sačekat ćemo još malo. Dakle, dijelimo i uvjerenje koje se odnosi na produbljivanje ekonomske i monetarne unije, jer će to biti dobro za e, Europsku uniju i učiniti naše gospodarstvo otpornijim. E, nakon razmjene e, gledišta na odboru Ekon e, ovog mjeseca jasno je da i parlament dijeli naša mišljenja. Nadamo se da će ovo usklađivanje mišljenja otvoriti mogućnosti za odličnu suradnju između ove tri institucije uz puno poštivanje uloge eura, a uz predsjedavanje Christine Lagarde Europskom središnjom bankom. Hvala. E, zahvaljujem vam na strpljenju gospodine povjereniče. Ovime zaključujem ovu raspravu, a sada prelazimo na glasovanje. Hvala. Meine und Kollegen, Poštovane dame i gospodo, nastavljamo s radom. Prije nego što prijeđemo na glasovanje imao bih dva priopćenja. E, kao prvo u dogovoru sa klubovima i u skladu sa jučer usvojenim izmjenama dnevnog reda predsjednik predlaže da sjednica u e, srijedu popodne e, bude produžena do 21 sat kako bismo mogli donijeti važne odluke. Imali primjedbi? Ukoliko to nije slučaj, e, ovime konstatiram da je ova izmjena dnevnog reda odobrena. Drugo priopćenje. Nadležna talijanska tijela E, su e, u pogledu zastupnika Nikole Dantija e, koji je duže